Okay, can we, can we begin? Firstly, let me give Kolege, počnimo sa radom. E, moram vam prednijeti ispriku kolege koji je danas trebao predsjedati sastankom, ali je spriječen, pa ću ja to činiti umjesto njega. Kao prvo u vezi sa usvajanjem e, dnevnog reda zeleni su zamolili, zatražili da odložimo točku 16, ne vidim nikakve probleme u vezi s tim. ECR je zatražio da odložimo glasanja, a to je malo problematičnije. Ovaj dnevni red je na raspolaganju od 28.10. zahtjev smo dobili jučer jedan od e, ako danas ne glasamo izgubit ćemo mogućnost da damo naše mišljenje u vezi sa jednom od ovih točki. Međutim, prema pravilima, znači mi moramo glasati o tom zahtjevu e, kluba zastupnika ECR. Da li je netko za odlaganje glasanja? Da li je netko protiv odlaganja glasanja? suzdržani, u redu to je jasno odbijeno, znači glasat ćemo. Hvala lijepa, ima li drugih komentara na dnevni red? Ako nema, onda ćemo pretpostaviti da je usvojen uz tu jednu izmjenu, dakle odložena je točka 16. Zapisnik e, sastanka od 15.10. vam je dostavljen. Ako ne bude primjedbi do kraja sastanka, smatrat ćemo ga usvojenim. Točka 3. Priopćenja predsjedavajućeg. E, kao i obično e, napominjem da je sastanak da se prenosi preko web streaminga i molim e, sve članove odbora da govore umjerenom brzinom kako bi prevoditelji mogli prevoditi. Hvala lijepa. Izvolite imate riječ. Hvala E, bio bih zahvalan kada bih na jednom od sastan, predstojećih sastanaka koordinatora razgovarali o jednoj temi, a to je tema CETA i zaštita investitora u našem klubu zastupnika nekoliko ljudi je imalo dojam da naš predsjednik nije tu zastupao mišljenje većine članova ovog odbora, nego prije bi se reklo stajalište njegovog kluba zastupnika, pa bismo mi bili zahvalni kad bi se o toj temi porazgovaralo na jednom od predstojećih, jednom od predstojećih sastanaka koordinatora. Hvala lijepa. E, primio sam na znanje ovo što ste rekli i o tome ćemo imati raspravu onda na sljedećem sastanku koordinatora. Jedna napomena e, predsjednika. Juče je Europska unija e, je formirala svjetsku trgovinsku organizaciju o nekim povlasticama za e, povlasticama, povlasticama za neke zemlje u razvoju. U redu, točka četiri dnevnog reda, e, nije bilo nikakvih novosti u vezi sa trijalogom, dakle tu nemamo o čemu raspravljati. Točke 5 i 6 ćemo odraditi e, skupa, to su dakle zaštite klauzule, mehanizmima za sprečavanje izbjegavanja mjera u vezi sa Moldovom i Gruzijom. Dakle, postoje procedure u Europskoj uniji koje e, predviđaju zaštitne klauzule u vezi sa tim e, u vezi sa sporazumima o pridruživanju koji su potpisani sa Gruzijom i Moldovom. Najprije e, dam riječ gospodinu Šulcu. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, dopustite najprije jednu napomenu. Dakle, što se tiče ovih zaštutnih klauzula u vezi sa mehanizmom za sprečavanje izbjegavanja mjera prošli ponedjeljak ovdje u parlamentu. Bili smo sastanak odbora AFET i razmjenu mišljenja o situaciji u Moldovi sa predsjednikom e, Moldovskog parlamenta i on je predsjednik parlamenta Moldove je e, govorio o tome da oni tamo moraju poduzeti cijeli niz reformi zbog teške situacije e, u kojoj se Moldova nalazi i gospodarski, ekonomski i politički. Dakle, osobito je neophodne su reforme e, pravosuđa i borba protiv korupcije. E, rekao je da je općenito razvoj zemlje usporen i zamolio je da se Moldovi da podrška kako bi oni uz suradnju svih aktera u Moldovi uspjeli postići svoje ciljeve. E, dakle, i Europska unija i Moldova, dakle obje strane sporazuma u, o pridruživanju, trebaju razmotriti koje, e, što dalje treba učiniti u interesu e, građana Moldove, mladih ljudi, nezaposlenih i tako dalje. Jučer je također naglašeno da moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo našli nove načine e, da se situacija, ekonomska i politička situacija u našim susjednim zemljama poboljša kako bi se spriječio pritisak eventualnih e, migranata e, istih zemalja na Europsku uniju. jedan od tih instrumenata su i ove zaštitne klauzule koje znače da se carinske povlastice mogu privremeno suspendirati u slučaju naglog uvoza veće količine roba iz Moldove na tržište Europske unije. Dakle, to je dio općenito tog ukupnog paketa. Nadalje, taj e, sporazum, dakle, sadrži te zaštitne klauzule koji omogućuju da se ponovno uvedu e, carine ako količine uvezenih roba pređu neku gornju granicu. U uredbi Europskog parlamenta i vijeća e, treba dakle usvojiti instrumente Europske unije kako bi se ti mehanizmi e, proveli odnosno primijenili. Europski e, parlament je već 13. stupnja 2014. dao svoju sukla, e, suglasnost E, kako bi se zaštitili proizvođači u Europskoj uniji ako bude neophodno. E, prijedlog komisije temelji se na e, uredbi koja je već usvojena sa nekim drugim zemljama, na primjer sa Južnom Korejom i tako dalje, sa kojima postoje trgovinski sporazumi, dakle taj zaštitni mehanizam je potreban kako bi kako ne bi bio ugrožen gospodarski i ekonomski razvoj unutar Europske unije zbog uvoza roba iz tih zemalja. U u e, komisija je e, prezentirala godišnji izvještaj u vezi sa ovim kako bi se povećala transparentnost i mogućnost da se na demokratski način e, implementiraju ovi sporazumi. Parlament dakle je nadležan za e, nadzor nad ovakvim sporazumima. Želim vas informirati da smo jučer dobili i nacrt prijedloga vijeća na ovu temu, dakle mi kao suzakonodavci ubrzavamo rad na tim pitanjima. E, a pritom ćemo naravno uzeti u obzir mišljenje odbora Agri. Ja sam u svom izvješću predložio da usvojimo prijedlog komisije bez ikakvih amandmana. Nadam se da se možete da se možete složiti sa ovim pristupom i e, sa zanimanjem očekujem vaša mišljenja o ovom izvješću. Ja zahvaljujem Tatjani iz e, našeg tajništva e, na njezinoj podršci i suradnji. Hvala lijepa. Sada riječ dajem gospodinu Lansbergisu u vezi sa Gruzijom. E, imam izjavu gospodina Winklera koji je izvjestitelj u sjeni e, za Moldovu, da li da ga sad pročitam ili ne. U redu, hvala. E, zapravo se tu nema mnogo toga za reći jer gospodin Šulc je već sve rekao, sve je to vrlo slično, samo dvije stvari koje razlikuju Gruziju od svih drugih zemalja istočnog partnerstva i od svih drugih zemalja sa kojima smo potpisali e, sporazume o pridruživanju suradnji. Najprije Gruzija je zemlja koja je postigla najveći napredak u primjeni e, ovog sporazuma, a druga stvar je da je narod Gruzije zapravo najviše proeuropski raspoložen od svih zemalja istočnog partnerstva. I zato mislim da je vrlo važna poruka koju koju mi odašiljemo dakle moramo e, dati signal koji će pokazati da cijenimo partnerstvo i suradnju sa njima e, ja ne vidim da ćemo ikad morati primijeniti ove zaštitne klauzule za sprečavanje izbjegavanja mjera jer Gruzija je vrlo motivirana da e, iskoristi sve mogućnosti koje pruža sporazum o pridruživanju suradnji, ne vidim neke rizike. E, I ja također predlažem da usvojimo prijedlog komisije bez amandmana na vrlo e, nekompliciran način. Nadam se da se možete složiti sa ovim prijedlogom i prihvatiti ga. Hvala lijepa. Hvala. A sada ću vam um, opet dati riječ e, da govorite u ime gospodina Vinklera kao izvjestitelja u Sjeni. Dragi predsjedavajući, dragi kolege, kao izvjestitelj u Sjeni e, kluba zastupnika EPP pozdravljam prijedlog komisije da se usvoji e, mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera u vezi sa uvozom roba iz Moldove. E, ovakve mjere već su prije bile primijenjene na Republiku Koreju i e, neke druge zemlje. Kao izvjestitelj u sjeni kluba zastupnika EPP naglašavam da je Europski parlament već e, dao suglasnost sa sporazumom između Europske unije i Moldove velikom većinom i drago mi je što sa jednakom ozbiljnošću i dalje tretiramo ovaj e, dosje i nadam se da će e, Moldova ostati dalje na putu reformi i e, nastaviti sa svojom konstruktivnom suradnjom sa Europskom unijom. Mislim da joj pritom Europska unija i Europski parlament trebaju dati najveću moguću podršku. Želim izraziti nadu da ćemo usvojiti ovo izvješće e, bez ikakvih daljnjih komplikacija. Hvala lijepa. Sada riječ dajem izvjestitelju Sjeni iz kluba zastupnika SID. Hvala vam. Hvala kolegi Šolcu na njegovom radu. Kao što je rekao izvjestitelj, prijedlog se temelji na uredbama koje je parlament koje su parlament i vijeće već usvojili, a riječ je o sporazuma, sporazumima o slobodnoj trgovini sa Južnom Korejom, Kolumbijom i Peruom. Europska unija je najveći gospodarski partner u Moldova još od 2014. Trgovina je znatno porasla i izvoz u Europsku uniju je udvostručen ili čak utrostručen za određene proizvode, dok e, izvoz iz Europske unije je stabilan. E, porast uvoza je od 20% i 31% je za poljoprivredne proizvode. trgovinska razmjena je u ovom trenutku vrlo važan e, alat koji mora ići uz reforme. Zato ovaj zakonodavni akt smatram zadovoljavajućim i stoga se slažem sa odlukom izvjestitelja da ne podnosimo više amandmana na e, prvotni prijedlog Europske komisije. Proporcionalnost predloženih mjera je odgovarajuća i slažem se i sa predloženim rokovima. Isto tako, ako bude potrebno, ako dođe do takvih okolnosti, zaštitit ćemo našu industriju, a e, komisija isto tako mora obrazložiti provedene mjere. Kao što je rekao i kolega Scholz, slažemo se i da komisija mora parlamentu i vijeću podnositi godišnji izvještaj što će zajamčiti demokratsku kontrolu e, provedbe ove uredbe. Nadamo se da e, nedavne, da politički događaj neće zaustaviti reforme, zato što cilj ovog sporazuma jest e, poduprijeti gospodarstvo Moldove te reforme koje ta država provodi u ovom trenutku. Zahvaljujem gospodinu Šolcu i ja se nadam da će ovaj izvještaj parlament usvojiti velikom većinom. Hvala lijepa. Ne vidim da su ovdje predstavnici kluba zastupnika ECR, ali ALDE i e, Zelenih. Da li netko želi govoriti e, na temu ovoga u sa Gruzijom? Nema. Onda vam ponovno dajem riječ. Izvolite. Imam ovdje izjavu gospodina Mojza, on je izvjestitelj u Sijenim za ovaj dokument i poslao mi je sljedeću izjavu. Dakle, u ime zastupnika Mojse želim izraziti e, svoju podršku izvjestitelju Landbergisu. To znači da nećemo podnositi amandmane na prijedlog komisije o zaštitnoj klauzuli i mehanizmu za sprečavanje izbjegavanja mjera i sporazumu o pridruživanju između Europske unije i e, Gruzije. Uh, Hvala lijepa. Sada će gospodin Šulc ponovo govoriti i u vezi sa Gruzijom. Da, gospodin e, Patrik Veri me zamolio da iznesem njegovo mišljenje kao izvjestitelja u sjeni. On naglašava da neovisno o ljudskim pravima i demokratskoj e, situaciji u Gruziji koja bi po njegovom mišljenju mogla biti razlog da se možda suspendira ukupno taj e, sporazum o pridruživanju i suradnji e, e, klub zastupnika GUE NGL dakle dijeli stajalište da usvojimo prijedlog komisije kako bi se osigurao automatizam e, da bi se izbjegla situacija kao što je bila sa uvozom banana iz Perua. Hvala lijepa. Sada e, ćemo riječ dati predstavniku komisije, gospodin Dimos Pitares, će sigurno biti zadovoljan što nitko ne traži nikakve izmjene komisijinog predloga. Hvala lijepa. Komisija cijeni rad izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, a tako e, naravno i tajništva u vezi sa ova dva dosjeja i pozdravlja brzinu odrađenog posla i nada se da će se sa usvajanjem e, nastaviti velikom brzinom i bez potrebe za ikakvim trijalozima i pregovorima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ako se drugi nitko ne javlja za riječ, time smo završili s ovom točkom dnevnog reda. Ispričavam se. Rok za predlaganje amandmana je 23. studenog u 12 sati. Dakle, 23. studenog do 12 sati. Sada prelazimo na točku broj 7. Ja sam jutro imao sličan problem kao izvjestitelj, odnosno izvjestiteljica koja je zapela u prometu, nalazi se na nekoliko minuta od grade parlamenta, pa ćemo i pričekati. Imat ćemo sad kratku pauzu. Hvala. Okay, colleagues. Kolege. Hvala na strpljenju. Možemo nastaviti. Znam da svi ponekad imamo problema s automobilima i s prometom, gužvom prometom, no mislim da je dobro da dođemo svi na vrijeme. Sljedeća točka dnevnog reda je provedba preporuka parlamenta iz 2010. godine o socijalnim standardima i standardima zaštite okoliša, ljudskim pravima i korporativne odgovornosti, kao što se sjećate. 2010. godine parlament je usvojio tri izvješćanu vlastitu inicijativu e, koji su se bavili socijalnim standardima, korporativnom odgovornošću u međunarodnim trgovinskim sporazima te međunarodnom trgovinskom politikom u kontekstu klimatskih promjena. INTA sada radi na najboljim praksama na način da predlaže mjere koje će unaprijediti okvir kako bi se mogla obavljati, mogla obavljati nadzore Europskog parlamenta. Mi želimo pratiti preporuke E, dakle, prije nego što se iznesu nove preporuke, imat ćemo prvu izmjenu mišljenja o izvješću na vlastitu inicijativu. A naša izvjestiteljica je Eleonora Forenza iz kluba zastupnika GUE. Izvolite. Grazie, presidente. Ehm, Hvala gospodine predsjedavajući. Dopustite mi da počnem na način da naglasim novi element u ovom izvješću. Ovo je prvi puta da su od nas tražili da ocjenimo posljedice različitih uredbi koje smo donijeli 2010. a tiču se ključnih područja kao što su ljudska prava, zaštita okoliša i odgovornost multinacionalnih kompanija. Ovo je također pravodobno jer e, se postavlja pitanje kako definirati trgovinsku strategiju Europske unije. Tu je TTIP, Nairobi, pokušaj reformiranja, reformiranja VTO-a i konferencija COP21 u Parizu. To će sve definirati kontekst i okruženje u kojem djelujemo i Europska unija će morati ugraditi u ovo izvješće neke elemente koji su u središtu trgovinskog programa Europske unije. Trgovina nije samo kretanje robe, e, riječ je isto tako i o životima ljudi i proizvodnim metodama. Kada se roba slobodno kreće, potrazi za dobiti, postavlja se pitanje uklanjanja prepreka u financijskom svijetu, što može dovesti do smanjivanja prava, a to izgleda kao da dobit nekolicine više vrijedi od prava većine. Sada postoje nevladine udruge koje se bave ljudskim pravima i pravom zaštite okoliša i koje pokušavaju rješavati ove probleme. Zato je glavno, zato se moramo, moramo isto tako vidjeti osnovne elemente iz sporazuma SEPA. Ne možemo dopustiti da radnička prava i prava zaštite okoliša budu u pozadini. principi del libero mercato tako da je trsu tržište i ulagači ispred njih. Slobodno tržište je u redu, međutim ne može imati prednost nad radničkim pravima i zaštitom okoliša. No, htjela bih ovdje izložiti tri prioriteta ovog e, izvještaja. Reforma svjetske trgovinske organizacije, to smo tražili 2010. i tražimo ponovno. Moramo reformirati svjetsku trgovinsku organizaciju i glavna tema mora biti održivost zaštite okoliša i E, ljudska prava. Zato Evropska unija u Nairobiju mora insistirati na toj temi. Isto tako potrebno je da e, ljudska prava da se e, poštuju kad je riječ o najpovlaštenijim nacijama i dakle druga stvar bilateralna dimenzija. Za nas je jako važno napraviti analizu odredbe koje se odnose na ljudska prava i onoga što smo zatražili 2010. Te su odredbe jedna od temeljnih odrednica europske vanjske trgovinske politike, no još uvijek se moraju savršiti. Zbog toga ćemo e, vidjeti na koji način mogu biti još učinkovitije, na primjer u okviru procedure e, žalbenog postupka i može li se koristiti na lokalnim razinama i smiju li koristiti nevladene organizacije to mora biti preduvjet za svaki trgovinski sporazum i moraju se redovito analizirati. Procjena e, provedbe ljudskih prava mora biti učinjena transparentno i e, metodologije i pokazatelji moraju biti jasno određeni. To se zato mora proširiti i na teme koje se odnose na socijalna prava te na jednakost polova. Sve je to ključno ako želimo e, na pravilan način ocijeniti učinak trgovinskog sporazuma. Na tome radimo i e, mi unutar radne skupine za e, rodnu ravnopravnost u koja radi u okviru ovog odbora i htjela bih zahvaliti ostalim kolegama koji su zajedno sa, mnom radili na ovoj studiji. Želimo da Europska Mm, vanjsko-trgovinska politika uzima u obzir, to svodi računa o rodnoj ravnopravnosti. Zatim, kao što je istaknuo posebni izvjestitelj e, ljudskih prava, za ljudska prava, gospodin Dezajs, važno je da ljudska prava, socijalna prava i zaštita okoliša da ipak budu važniji od profita i interesa ulagača sporazumi moraju voditi računa o rodnoj ravnopravnosti. To znači da treba educirati djevojčice, žene i sve ostale ranjive skupine. Isto tako valja voditi računa o, o svim temama koje su s tim povezane. I kad je riječ o klimatskim promjenama, to više ne možemo zanemarivati Potpisnici konvencije UN-a i ostalih sporazuma moraju ispunjavati svoje obveze. Sve to kako bi se zaustavio e, godišnji porast srednje temperature za više od 2 stupnja. Borba protiv klimatskih promjena podrazumijeva konkretne strategije. U tom smislu moramo ponovno analizirati e, trgovinske sporazume i uvrstiti e, klauzula o zaštiti okoliša te održivom razvoju u te sporazume. sposobnost Europske unije da bude inovativna i na tom planu, te da se potakne zemlje u razvoju da rade na smanjivanju emisija CO2. O svemu će se tome razgovarati i na konferenciji COP21. Zatim, tvrtke. Tvrtk, e, Evropska unija promiče društvenu, e, društveno korporativno upravljanje i biti odgovoran, znači e, raditi ulaganja i koja su u skladu sa zaštitom okoliša i pravima građana. No, nije mnogo ostvareno od tog plana. Međunarodno širenje e, tvrtki je zapravo samo pogodovalo fenomenima poput delokalizacije te o e, ignoriranju odgovornosti prema okolišu. Zbog toga moramo uspostaviti jasan okvir o tome na koji način zemlje scambio e gli altri accordi di partenariato economico siano e, molto spesso non rispettate. Abbiamo bisogno di strumenti legali in grado di assicurare il rispetto. Potrebni su nam pravni instrumenti kako bi se osiguralo društveno korporativno upravljanje gdje god se to radi, te ostala rješenja koja promiču Ekvador i Sjeverna Afrika. U izvješću tražimo i veću transparentnost tvrtki i analizu učinka i to prije potpisivanja bilo kakvog trgovinskog sporazuma. Rasprava koju smo održali u ovom odboru naglašava da je bitno od Europske unije tražiti mm, odgovornost i u e, rudarstvu, u iskorištavanju šuma i eksploataciji sirovina. Na taj način moramo e, osigurati da zemlje ne iskorištavaju djecu u dakle, poslovima, niti da se djeca ne koriste u vojnim operacijama. I na kraju ovaj izvještaj sadrži dva izazova. Prvo se odnosi dakle, na širinu tema koje su pokrivene u izvještaju. Drugi se odnose na to što po prvi puta odbor za međunarodnu trgovinu a, mora dati svoje mišljenje o sporazumima koji su već potpisani i poslati e, ocjenu e, komisiji, ocjenu naše trgovinske politike. Stoga moramo pripremiti e, odgovarajući, odgovarajuću metodologiju i mi se nadamo da će ova praksa postati uobičajena praksa u odboru. I nadam se da će ovo biti korisno i Europskoj komisiji, pregovaračima o trgovinskoj politi trgovinskim sporazumima, ali i, ali i parlamentu. Treba nam izvještaj koji se temelji na konkretnim dokazima i na kraju dozvolite mi da zahvalim svim izvjestiteljima u sjeni koji će raditi na ovome, e, komisiji koja već surađuje sa nama i nadam se da će ovo biti korisno parlamentu. Um, Hvala lijepo. Ovo je bilo vrlo cilovito. Ako mi dopustite, samo ću iznijeti jedan komentar. Kada čitate bilješke, bilo bi bolje da ne čitate brzo, jer je prevoditeljima bilo teško držati taj tempo. Ali hvala, inače je bilo vrlo jasno. Sada prelazimo na izvjestitelje u sjeni. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege, ovo izvješće će nam omogućiti da vidimo kakve su preporuke iz 2010. godine, što je učinjeno od tada. Ja sam bila izvjestiteljica na ovu temu u međunarodnim trgovinskim sporazumima, kao što ste rekli vi i gospođa Forenca. Ja sam i danas uvjerena da socijalne i ekološke norme kao i trgovinski interesi mogu se uzemno snažiti ukoliko sve države i svi akteri budu djelovali temeljem istih pravila. To je vrlo prisutno u našim dijalozima eh, o trgovini. Postoje poglavlja održivog razvoja u našim bilateralnim sporazumima. Moramo posebno posvetiti pozornost eh, djelotvornoj provedbi trgovinskih sporazuma. Čini se da je današnje okruženje idealno za izradu ovog izvješća. U sklopu reforme SPG-a, komisija će u siječnju objaviti svoje prvo dvogodišnje izvješće o provedbi SPG+. Nadamo se da će i parlament biti uključen u taj postupak evaluacije. Što se tiče RSA, komisija prije dvije godine e, donijela svjetski paket održivosti nakon tragedije u Bangladešu. Taj pakt je predstavlja naš, naše osvješćivanje vezano uz tu temu. Što se tiče ekoloških normi, i ovdje se situacija izmijenila od 2010. godine nakon pokretanja e, pregovora o dobrima i ekološkim e, tehnologijama. E, što je također e, naglašeno i u izvješću parlamenta. Posebno trebamo pratiti COP21 i kako će se postupati prema trgovinskim sporazumima u sklopu mogućeg dogovora o klimatskim promjenama. E, radujem se što ću surađivati sa gospođom Forenca i sa ostalim izvjestiteljima o Sjeni. Mi ćemo se potruditi da ovo izvješće da ambiciozan i točan pregled preporuka iz 2010. godine njihovog, njihove provedbe. Hvala, Kuken, da li je izvjestiteljica u sjeni za klub zastupnika SID. Ona nije mogla nazočiti sastanku, pa ću ja pokušati sada sporo pročitati njezine, njezino izvješće. Ovo izvješće je dobra prilika da se vidi što je odrađen odnosno na program parlamenta od prije pet godina, 2010. godine. Parlament je pozvao da se ugrade obvezujući standardi zaštite okoliša ljudskih prava u svim trgovinskim sporazumima, uključujući i relevantne međunarodne konvencije. Također se pozvalo da se posebna pozornost eh, da praćenju provedbe tih prava i standarda, inzistiralo se na redovnom praćenju Europske komisije, partnerskih zemalja i civilnog društva, te se iznio prijedlog da postoji postupak e, žalbe otvoren socijalnim partnerima, kao i e, mehanizam za rješavanje sporova. Što se tiče e, konvencije 27, Parlament je insistira na tome da postoji mogućnost suspendiranja u slučaju kršenja prava. Također se pozivalo na e, veću učinkovitost i uključivanje korporativne odgovornosti u GSP i u sve trgovinske sporazume. Europski parlament je tako, također podržao da samo poduzeća moraju objavljivati e, CSR bilance Čini se da je komisija uzela u obzir veći dio naših preporuka, međutim e, nije sve u skladu s namjerama. Mi e, primjećujemo da se stalno ugrožavaju ova poglavlja u trgovinskim sporazumima. Ja se nadam da naime, e, nacrt koji je komisija objavila ovoga mjeseca ukazuje na to da će ovo poglavlje o trgovini državnom razvoju biti najslabije do sada u TTIP-u. Isto tako, pitanje kako će se pratiti provedba tih odredbi. Partnerski, e, dakle, sporazumi o gospodarskom partnerstvu sa Zapadnom Afrikom još su slabi. Što se tiče GSP-a, poziva se komisija da istraži situaciju u zemljama poput Guatemala i Svazilanda gdje su raširena kršenja ljudskih prava i to govori o tome da naš sustav ne funkcionira. Problemi na koje je parlament ukazao prije pet godina još uvijek vrijede. Mnogi nedržavni akteri sada odbijaju koristiti se CSR-om kao koncepcijom. U ovom izvješću ćemo se morati ozbiljno pozabaviti ovim problemima i ponuditi neka rješenja. Možemo isto tako iskoristiti dosadašnje iskustva, iskustva kao što je iskustvo iz Bangladeša. I također e, imamo i neka stališta iz 2010. koja bi trebalo ažurirati. Posebnu pozornost moramo obratiti na nespremnost vijeća da poduzme akcije vezano uz povrede odredbi o trgovini i održivom razvoju. Također trebamo obratiti pozornost na dijalog sa socijalnim partnerima i predstavnicima civilnog društva. Možda bismo mogli pozvati na naše skupine um, praćenja provedbe zajedno s komisijom. Isto tako želimo dati konstruktivan doprinos ovom izvješću i radujem se suradnji sa svim ostalim klubovima zastupnika u izradi ovoga izvješća. Dakle, to je bila izjava kolegice iz kluba zastupnika SID-a. A sada Marijel Desanez eh, u ime kluba zastupnika ALDE. Oh, sure. Oh, sorry. Wrong name the list. Okay. Thank you. a bit Hvala, malo sam bila i sama zbunjena. Ispričavam se jer sam u ovoj kratkoj pauzi izišla iz dvorane tako da nisam čula uvodni dio. Moj klub zastupnika i ja osobno zadovoljni smo što Europski parlament i dalje predvodi u apelu da se uspostavi djelotvornija poveznica između trgovine i vrijednosti Europske unije. Te vrijednosti i ta načela treba osnažiti kao što je tu govorimo o poštivanju ljudskih prava, održivom razvoju, ekološkoj zaštiti i socijalnim pravima i drago mi je da će to biti sastavni dio bilateralnih sporazuma i u kontekstu GSP+. Mislim da se trebamo podsjetiti da ako Europska unija preuzme vodstvo, da možemo postići konkretne rezultate, to moramo učiniti u suradnji sa SAD-om, ali isto tako i sa afričkim zemljama. Također postoje i neka horizontalna izvješća kao što su rude u sukobom zahvaćenim područjima, zatim i još neka izvješća. Kao što sam spomenula, naš klub zastupnika je odlučan da se vrijednosti jačaju kroz trgovinske sporazume, međutim moramo imati na umu da neki od rezultata i ishoda trgovinskih sporazuma mogu se mjeriti samo kroz duže vrijeme i zato moramo iskoristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju da bismo zagovarali univerzalne vrijednosti u koje vjerujemo. No moramo biti i realni. To se ne može postići samo kroz trgovinu. Trgovinska politika mora biti sastavni dio jedne šire vanjsko-političke aktivnosti Europske unije što uključuje i diplomatske napore i tako dalje. Moramo učiniti ono što možemo, no ne smijemo imati iluzije da trgovinska politika može riješiti sve probleme s kojima se suočavamo u današnje vrijeme. Hvala, ispričam se zbog zbrke. E, s ime zelenih sada ima riječ. Hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici. Da, trgovina nije jedini instrument, ali je ipak jedan od instrumenta koji su važni. Mislim da se možemo oko toga složiti i također moramo vidjeti što je s našim izvješćima, moramo pratiti što se dogodilo i kako komisija provodi naše preporuke. Mislimo da još uvijek ima prostora za poboljšanja kada je riječ o ljudskim pravima u e, trgovinskim pregovorima. Mi smatramo da to treba pratiti i osnažiti. Nismo još postigli sve što smo htjeli, e, uvjetovanost ljudskim pravima i izmjene trgovinske politike trebaju biti moguće u slučaju da se dokaže da postoji takva veza zato moramo imati dosljednost politika i razvojne politike u e, našoj trgovinskoj politici. Što se tiče poglavlja o trgovini i održivom razvoju u ovom izvješću se preporuča uvođenje obvezujućih obveza, ali isto tako moramo raditi i na obvezama koje su izvršive u tim e, E, sporazumima. Isto tako trebamo osnažiti postojeći mehanizam za praćanje provedbe koji nije se pokazao djelotvornim i komisija bi trebala razmisliti o pristupu koji se temelji na sankcijama u većoj mjeri. Dalje, vezano uz ljudska prava, neki kolege su već spomenuli e, pitanje e, održive ocjene učinka nakon pregovora i za vrijeme pregovora. U ova izvješća i ocjene trebalo bi također staviti i dimenziju ljudskih prava. E, to je već rekao i un posebni izvjestitelj e, za hranu, dakle e, i upravo se bavio temom dakle hrane, odnosno prehrane u tim sporazumima. Zatim e, isto tako moramo uzeti u obzir načela iz strategije iz 2010. godine. Mm, dakle, neke stvari se nisu dogodile tada, ali nisu niti uvrštene u novu strategiju. I nedavno je bilo nekih incidenata vezano uz radne uvjete, posebno u tekstilnoj industriji. Mislim da bismo i to trebali popratiti. Zatim se moramo angažirati u proces da mm, imamo zakonodavne inicijative koje će uvesti obvezujuću dubinsku analizu i odgovoran lanac opskrbe, što uključuje i tekstilnu industriju. Postoji jasna potreba za time, dakle, Europska unija bi trebala donijeti neke propise u tom području. Što se tiče izvješća o trgovini i klimatskim promjenama, mi smo tu imali neke ambiciozne preporuke i mi zeleni još, ih još uvijek podržavamo kao što je reforma VTO kako bi se omogućilo da se proizvodi razliku i prema proizvodnim metodama i ustranje na tome da ciljevi iz instrumenta kao što je UN-ova okvirna konvencija o klimatskim promjenama imaju prednost nad uskim tumačenjem trgovinskih pravila. Također vjerujemo da e, bismo trebali imati jednu svjetsku ekološku organizaciju. Što se tiče klimatskog dumpinga i nelojalne konkurencije, moramo uzeti u razmatranje da u sklopu reforme ETS-a da se e, zatražilo da se donesu mjere za prilagodbu e, vezano uz emisije CO2. I na kraju tada smo također e, tražili da se u cijenu proizvoda uračuna i ekološka dimenzija u međunarodnom prometu, posebno s obzirom na važnost koju taj sektor ima mislimo da e, bi ne bi trebalo dalje pregovarati o međunarodnom prometu dok se ne internaliziraju ti troškovi klimatskih promjena budući da je to sastavni dio i važan dio klimatskih promjena dakle to su pitanja koja bismo mi kao zeleni htjeli naglasiti a sada u ime EFDD-a izvolite hvala vam hvala kolegici Forenci na um, odličnom izvještaju. Tema ljudskih prava i zaštite okoliša te korporativne društvene odgovornosti u trgovinskoj politici su teme koje su meni najbitnije. Ja sam bivša poduzetnica i radila sam i na obuci poduzetnika. E, vrlo sam aktivno radila na korporativnoj društvenoj odgovornosti. I zato mi je i drago da sam izvjestiteljica za mišljenje odbora za zapošljavanje i nadam se da će izvjestiteljica uzeti u obzir ono što ćemo joj mi poslati. poslati. U odboru za zapošljavanje inzistirala sam na ključnoj ulozi Međunarodne organizacije rada. Naši međunarodni sporazumi moraju biti poticaj i moramo pozvati države da ih ratificiraju. To je zapravo istaknula i Europska komisija u svojoj strategiji jer e, trgovina mora postati aktivni promotor prava. Htjela sam e, govoriti i o e, održivom razvoju i trgo, naši trgovinski sporazumi moraju imati ambiciozne ciljeve održivog razvoja te kazne za one koji to ne poštuju. Sad oprostite što malo sakrećem s teme, ali nije normalno osnivati ad hoc sudove za dakle tvrtke, a pritom ne predvidjeti sankcije za one koji ne poštuju pravila. Isto tako, ja sam za to da e, napravimo procjenu učinka e, ovih sporazuma i ex ante i ex post, ali na, e, najbitnije je da prije se to provede. I na kraju smatram da moramo od komisije zatražiti novu strategiju o korporativnoj društvenoj odgovornosti koja će biti usmjerena na našim tvrtkama, malim i velikima, koji su prisutne na stranim tržištima. Zato što, osim što e, promjena mora biti zakonodavna, ona mora biti i kulturološka. Hvala e, vam svima, hvala izvjestiteljici i nadam se e, lijepoj suradnji, a mi ćemo svakako nastojati aktivno doprinijeti. Hvala, nemamo baš vremena, htio bih da idemo malo brže, ali ne, ne želim sada... E, imamo samo još tri govornika e, i nakon toga izvjestiteljica Marija, izvolite. Hvala. Hvala, ja ću vrlo kratko. Ja se u potpunosti slažem sa većinom onoga što je danas rečeno i zahvaljujem kolegici Forenza na izvješću i mislim da je ona uistinu ovdje preuzela osnovna načela koja su bitna u području zaštite ljudskih i ekoloških i socijalnih prava. Želim podsjetiti na neke naše prioritete. Jedan dio posla je već određen. Prvo je pitanje obveza, znači da mjere budu obvezujuće jer dobrovoljno sudjelovanje nije dalo rezultate, tako da moramo imati obvezujući pristup e, kod poštivanja ljudskih, ekoloških i socijalnih prava. Zatim moramo imati djelotvorni mehanizam praćenja provedba, što uključuje sankcije i neovisno o tome koji su gospodarski interesi koje brani Evropska unija, socijalna, ekološka i ljudska prava moraju imati prioritet. A to znači da ne možemo imati dvostruka mjerila ovisno o tome e, tko je naš sugovornik u pregovorima. Hvala. Kolega iz INF-a. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja govorim kao koordinator i isto tako dakle govorim u ime kluba zastupnika ENF. Što se tiče ovoga izvješća mi možemo reći sljedeće da globalno zagrijavanje je pojava protiv koje se moramo boriti, međutim to zahtjeva određene troškove, a u današnje vrijeme, ako tražimo od država članica da izdvoje taj novac, to će koštati na stotine milijuna eura. A za trgovinsku bilancu tih zemalja to u uistinu predstavlja problem i to se ne može samo tako nametnuti. Isto tako je logično da se uključe ekološke i socijalne norme u trgovinske sporazume, međutim nije dobro da se ljudska prava vezuje na taj način uz trgovinsku politiku. E, ne možemo agresivno izvoziti naše vrijednosti narodima koji to mogu shvatiti kao čin agresije. Dakle, mislim da moramo biti oprezni i skromni, jer mislim da je to vrlo važno. Moramo e, poštivati vertikalni ustroj država, a ne horizontalni ustroj. Naša koncepcija ljudskih prava nije nešto što možemo nametati ostatku svijeta. Također se slažemo što se tiče veze e, ekoloških e, prava i trgovinske politike, međutim, e, ako tražimo vezu između ekoloških, socijalnih i ljudskih normi i trgovinske politike, možemo to činiti, ali to ne smije stvarati prekomjernu birokraciju. Da, moguće je razmišljati o jednoj svjetskoj organizaciji koja bi se bavila tim područjima, ali to ne smije biti na supranacionalnoj razini jer bi to moglo groziti e, suvereno pravo država. Hvala gospođa Siza Fermentini koja je koordinatorica e, iz glavne uprave sa trgovinom. Hvala vam, bit ću kratka s obzirom na to da nemamo više puno vremena, a i već je rečeno da je ovo vrlo uh, široka rasprava i trebalo bi puno više vremena za analizu svih aspekata. U svakom slučaju mi iz komisije pozdravljamo interes odbora za međunarodnu, uh, za, međunarodnu um, trgovinu za ovu temu. To je pristup koji nam je bitan i kojega ćemo se držati u sljedećim godinama. Od 2010. mnogo se toga dogodilo i zato je ovo pravi trenutak da sve analiziramo i vidimo na koji način ćemo uh, se pripremiti za budućnost. Ciljevi održivog razvoja nisu danas spomenuti, ali eto usvojeni su uh, ove godine. Osim toga, bilo je mnogo i razvoja u uh, europskoj politici. Mnoge od tih politika su već spomenute, ja bih samo spomenula uključivanje e, odredbi o trgovini i održivom razvoju u našim sporazumima, zatim reforma GSP sustava i to posebice korisnika sustava, to GME GSP+, zatim Bangladeš e, kompakt je netko spomenuo, suradnja s Mjanmarom, te šire aktivnosti u smisle e, korporativne e, društvene odgovornosti. I zadnje na što se želimo osvrnuti, dakle procjena učinka je važna tema, to su mnogi spomenuli. Biti dosljedan u procjenama učinka i to svaki puta kad komisija predloži nove pregovore, to sve produbljuje dimenziju ljudskih prava. Nedavno smo izdali smjernice dakle kako e, analizirati situaciju s ljudskim pravima u našim, kroz, naše, e, kroz provedbu naših sporazuma. I na kraju e, da zaključim, održivi razvoj je ključ naše trgovinske politike. Strategija je jasna, Jasna je i naša predanost odgovornoj i transparentnoj trgovinskoj politici. Svakako, e, mnogo je tu tema o kojima bismo trebali razgovarati, ali nemamo puno vremena. Mm, čula sam iz ovog odbora dakle, da moramo inzistirati na provedbi alata, na provedbi poglavlja o održivom razvoju te potreba naravno da se uspostavi veća dosljednost između različitih politika. Tu ću stati. I još jednom ću spomenuti koliko nam je ova tema važna i e, spremni smo naravno nastaviti suradnju sa e, ovim odborom. Hvala vam. Hvala vam što ste bili e, ovako sažeti i da sigurno ćemo se još imati prilike vratiti na ovu temu, a sada ću još kratko dati riječ izvjestiteljice. Grazie Presidente, molto breve. Hvala vam, bit ću kratka. Već iz ovih prvih intervencija čini mi se da u principu svi dijelimo, da se svi slažemo oko prioriteta i instrumenta na koje se mora e, koncentrirati ovaj izvještaj. Počevši od e, slabosti socijalnih, takozvanih socijalnih odredbi, zatim praćenje provedbe obvezujućih odredbi te uvođenje sustava e, sankcija. Htjela sam zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni, svima koji su um, govorili. Smatram da ćemo zajedno odraditi uh, dobar posao i što prije definiramo datum za sastanak s izvjestiteljima u sjeni, to bolje. Želim zahvaliti i gospođi Formenti. Već sam imala uh, mnogo prilika s njom uh, razgovarati i njezina pomoć mi je stvarno iznimno dragocjena. Hvala vam. Thanks very much. Um, as you say that the... Hvala vam. Izvjestiteljica će organizirati sastanak izvjestitelja u Sjeni, a eto, razmatranje nacrta ćemo imati 25. siječnja, rok e, za amandmane je 8. veljače i mislim da ćemo u odboru glasiti 13. ili 14. ožujka. A kada će izvještaj biti na plenarnoj, to ne ovisi o nama, ali dobro, vidjet ćemo. Dobro, sada prelazimo na glasanje. Imate li svi glasačke kartice? Najprije glasamo o Europskoj investicijskoj banci za godišnje izvješće za 2014. Izvjestitelj je Janik Žadu. Amandmani od 1 do 9 su povučeni, tako da idemo na amandman 2. Ne, ispričavam se, to je kompromisni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 2 je e, dakle sukladan sa kompromisom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 8 se ne razmetra, 7 također, kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Has everyone voted? Vote is closed. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Doesn't work. Which way were you voting? No, it doesn't make any difference on this occasion. So 14 and 14 glasova za i 20 protiv i jedan suzdržan. Dakle, to je jasno odbijeno. E, dolazimo do kompromisa broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 23 se razmatra. povučenje Amandman 16 nije prihvatljiv. Znači dolazimo do kompromisa broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 20. Provjeravamo. Izvolite. Everyone voted. Vote closed. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 22 glasa za, 13 protiv. To se usvaja.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 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 31. Tko je za? Protiv? Suz... Provjerit ćemo. 31 je otvoren. 31. 31. Vote is closed. Zatvaram glasanje. 18 glasova za, 17 protiv, dakle usvaja se 32. Tko je za? Protiv? Mislim da je isto, ali ćemo provjeriti. Thirty-two. 32. Glasanje je zatvoreno. 18 za, 17 protiv, dakle usvaja se. 33. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 37. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 38. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvojen se. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. 40, 40. 40. Glasanje je zatvoreno. 6 za, 12 protiv, 17 suzdržanih. Odbija sam. 41. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 42. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 43. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 44. Tko je za? u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 44 drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvoja se. 45, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 46, tko je za? Protiv, suzdržani, usvoja se. 47, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 48, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 49, tko je za? protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasanje, 49. Zatvaram glasanje. 18 za, 17 protiv, usvaja se. Amandman 50, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. I sada glasamo, dolazimo do konačnog glasanja o izmijenjenom mišljenju, glasanje je otvoreno. is Glasanje je zatvoreno. 32 glasa za, nitko protiv, dva suzdržana, dakle usvoja se. Čestitam Janiku. ok The annual report EU Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja u Europskoj uniji izvjestitelj je Adam Zenfeld. Krećemo sa amandmanom broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman broj 7. Glasanje je zatvoreno. 17 za, 18 protiv, znači odpija se. Kompromisni amandman broj 2, tko je za? Protiv? Suzdržani Usvoja se. Amandman 10, tko je za? Protiv? Provjerit ćemo ponovno. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 16 za, 19 protiv. Odbija se. Amandman 11. Ko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 2, 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromisni amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Mislim da se odbija. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 11 za, 23 protiv, 1 suzdržani. Amandman 15. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 4. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 19. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 5. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv, suzdržani, mislim da je usvojen. Amandman 22. Glasanje je zatvoreno. 20 za, 13 protiv, 2 suzdržana, usvaja se. Amandman 23, tko je za, protiv, morat ćemo provjeriti. 23, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 15 za, 19 protiv, 1 suzdržan, odbija se. 24. Tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 6. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvoja se. 27. Tko je za? A, pardon, ne razmatra se. Kompromisni amandman broj 7. Tko je za? ne, ispričavam se, 28 tko je za, protiv, usvojen, to jest odbijen. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I amandman 32 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasanje, otvaram glasanje. And closed. Glasanje je zatvoreno. 30 za, 3 protiv, 2 suzdržana. E, mišljenje se usvaja čestitke izvjestitelju. Sljedeće glasamo o otvaranju pregovora o, sporazumu o slobodnoj trgovini sa Australijom i Novim Zelandom. E, to je usmeni usmeno pitanje. Tko je za ovo pitanje? Imamo samo jedan amandman Daniela Kasparija u stavku 7. Tko je za? Protiv? Dobro, to smo dogovorili. I dakle glasanje o samom usmenom pitanju. Tko je za? Morat ćemo e, elektronički. Otvaram glasanje. And Zatvaram glasanje. 30 za, 4 protiv, to se usvaja. I zadnje glasanje je o otvaranju e, pregovora o propisima o uredbi protiv mučenja. Svi to znamo, ali moram pročitati Treba nam 21 glas za kako bismo uh, krenuli sa trialogom, A u cilju postizanja mm, dogovora u prvom čitanju. Amandmani koji su osvojeni u parlamentu 27. listopada uh, će biti mandat za um, pregovarački tim. Tako da krećemo odmah s glasanjem. moram i ovo pročitati. Dakle, prijedlog je da krenemo u pregovore sa vijećem i komisijom kako bismo postigli sporazum u prvom čitanju. Ovi amandmani su zapravo osnova za mandat za pregovarački tim, a pregovarački tim će se sastojati od predsjednika izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 34 glasa za, nema suzdržanih, to jest jedan suzdržan, nema glasova protiv. Dakle, to je usvojeno i time završavamo e, s glasanjem. We now move to item 12, which is... Točka 12. Provedba i preispitivanje strategije Europske unije za Aziju. Riječ je o izvještaju na vlastitu inicijativu. Imali smo prvu razmjenu mišljenja 22. studenog. I naš izvjestitelj je David Borelli, Davida Borelli, no nažalost ni njega nema i njega mijenja Dario Tamburano. Gospodine Tamburano, vi mijenjate gospodina Borelija i imate riječ, izvolite. Tu sam, evo, mijenjam kolegu Borelija i pročitat ću njegovu izjavu. Zastupnik e, Boreli se ispričava, ali imao je obaveze u inozemstvu. Dakle, u podnošenju svojeg mišljenja o reviziji strategije za zemlje Središnje Azije htio bih se osvrnuti na e, nekoliko stvari koje je kolega Meserić izložio e, na svojem izlaganju u odboru AFET. Središnja Azija je strateški izazov koji ide dalje od samog problema Afganistana koji godinama zapravo skreće pozornost samo na tu zemlju. Strateška vizija Europe iz 2008. danas više nije primjerena s obzirom na najnovije geostrateške e, promjene, a to su e, sve veći gospodarski rast Rusije i Kine, e, jačanje modela regionalne integracije poput Eurazijske ekonomske unije te organizacija za suradnju Šangaj te ulaganje u energetski sektor SAD-a. Dakle, taj novi okvir taj okvir je zapravo okvir za ovo mišljenje i o tom se govori u, pod točkom 1. Zatim, e, mišljenje se dijeli u tri smjera, na tri dijela. Prvo, trebamo raditi na osnaživanju trgovinskih veza i bilateralnoj trgovinskoj razmjeni. Moramo ojačati postojaće sporazume i u srednjoročnom razdoblju raditi na tome da sa svim zemljama u regiji potpišemo e, sporazume o suradnji i partnerstvu poput onoga kojeg smo već potpisali sa Kazahstanom. Zatim, moramo podržati e, interne strukturne reforme kako bi se stvorilo okruženje koje je pogodno za gospodarski razvoj i za strana ulaganja. I treće, podržati politike i e, jačanje povjerenja između zemalja u regiji i Europske unije, ali i među samim zemljama regije. Europska unija mora jasno definirati svoj stav prema e, zemljama centralne Azije. Velik dio naših trgovinskih veza se koncentrira samo na Kazakstan. Kazakstan je već sada strateški partner Europske unije. I zbog toga moramo proširiti e, naše djelovanje i na druge zemlje i moramo potpisati sporazume kojima ćemo moći produbiti naše trgovinske veze. U tom smislu brine nas e, situacija, trenutačna situacija u Turkmenistanu, što se vidjelo i na posljednjem sastanku uloge za praćenje. Zatim, uloga Turkmenistana kao veze s Iranom i s Afganistanom i svoja, zbog njegove energetske važnosti, e, ta zemlja mora, o njoj se stvarno mora voditi računa kao o partneru i e, pogotovo partneru za stabilizaciju regije. Točke 3 i 4 se odnose na e, trgovinske veze. Središnja Azija strateška za energetsku opskrbu te za diversifikaciju energetskih izvora i mnoge europske tvrtke su već aktivne u tom području. Europska unija mora raditi na diversifikaciji e, gospodarstva u tim zemljama, te zemlje trebaju ulaganja u nove tehnologije, u održivi razvoj te u infrastrukture povezivanja. 5 se odnosi na um, unutarnje reforme te na privlačenje stranih ulaganja. To znači jačanje vladavine prava, reformu administrativnih prepreka, borba protiv korupcije, reformu pravosuđa, zaštitu uh, stranih ulaganja te stvaranje mm, povoljnog okruženja za strana ulaganja. I na kraju, točka broj 6 je vrlo važna. Europa je spremna pomoći regiji u procesu demokratizacije i modernizacije, no mnogo će toga ovisiti koliko ćemo moći doprinijeti stvaranju e, klime povjerenja između samih zemalja u regiji s obzirom da tu e, nema niti odgovarajuće infrastrukture za povezanost s obzirom na etničke sukobe te na natjecanje u energetskom sektoru. U tom smislu e, uloga obuke bi mogla biti jako važna i zato smatramo da bi, e, da bi te zemlje trebalo uključiti u sudjelovanje programa Erasmus+. Zatim Europska unija mora zajedno sa svojim zemljama članicama raditi na stvaranju političkih i gospodarskih okolnosti koje će osnažiti međuregionalne suradnje, na primjer promicanjem e, prekogranične suradnje. I kao što je već rečeno u odboru AFET i u, druge, u dvije skupine za praćenje, Europska unija mora odigrati važnu ulogu u Središnjoj Aziji. Same zemlje su prve koje to traže. Know-how Europske unije se vidi kao vrlo važan element koji može pomoći političkom i gospodarskom razvoju, te istovremeno mm, pomoći u izgradnji, u izgradnji povjerenja između nas i njih. Mm, to su veleposlanici te ostala tijela potvrdili. Radi se na osnaživanju dijaloga i trgovinskih razmjena sa Europskom unijom, iako postoje neke točke u kojih se ne slažemo i zbog toga moramo raditi na usvajanju um, jednog novog pristupa. Ovoj, ovom području koje je toliko strateško za našu budućnost moramo posvetiti više, vaš, više pažnje a to je danas važnije nego ikada s obzirom na destabilizaciju u ostalim e, okolnim i susjednim područjima. Hvala vam i veselim se vašim doprinosima. Govornik nije uključio mikrofon, prevozili ga ne čuje. Obviously for the EPP. E, u ime kluba zastupnika EPP. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Najprije želim zahvaliti izvjestitelju na ovom e, dokumentu. E, ono što sam htio reći, najprije nije dovoljno reći da je regija Srednje Azije od strateške važnosti za Europsku uniju, jer ta se formulacija upotrebljava e, za sve naše odnose u toj regiji, a do sada e, to nije bilo baš učinkovito. Europska unija je nekada investirala u infrastrukturu, energetske projekte e, kako bi i vršila pritisak na vlade u Središnjoj Aziji što se tiče ljudskih prava. Međutim, tu nismo bili jako uspješni. Naše investicije u infrastrukturu bile su korištene na način e, da su vlade e, na taj način izbjegavale investirati vlastiti novac u te projekte, pa su taj novac onda mogle koristiti za naoružavanje, e, odnosno koristile su našu dobru volju i naš novac kako bi oni radili što oni hoće sa svojim novcem. Dakle, pitanje je što možemo činiti kako bismo to promijenili, koja je nova strategija Europske unije potrebna. Ja mislim da je najvažnije, da su najvažnija dva cilja. Prvi je investiranje u ljude, e, mislim da još uvijek ne govorimo dovoljno o jačanju tog stupa, dakle projekti koji se bave ljudskim razvojem, e, popločat će put za razvoj te regije, a druga tema je postići da zemlje te regije e, se umreže u međunarodne e, sustave. Zemlje kao što su Kina i Rusija još uvijek su e, jako snažne, a Evropska unija je tu tek četvrti e, po snazi akter u toj regiji. Znači, pitanje je kako možemo privući zemlje te regije u globalno e, uključivanje u globalno umreživanje i globalni okoliš. Kao prvo moramo priznati da dosadašnja strategija nije bila uspješna. Hvala lijepa. Hvala. A sada riječ dajemo e, kolegici iz e, kluba zastupnika SID Marije Arena. Hvala, zahvaljujem Aureliji. Ne slažem se u potpunosti sa mišljenjem kolege iz EPP-a da je ova strategija u potpunosti promašena. Strategije su vrlo različite u raznim zemljama Srednje Azije, ako usporedimo Turkmenistan i Uzbekistan, vidimo da je situacija znatno drugačija, tako da moramo imati diferencirani pristup, za što se ja zalažem. E, što se tiče pitanja ljudskih prava, izvješća o kojem smo malo prije raspravljali, mislim da je to e, bitna problematika. Govorili smo o energetskom interesu te regije, međutim u ekološkom smislu vidimo da je eksploatacija rudarskih e, resursa i energetskih resursa nešto što predstavlja dakle što izaziva veliku štetu za okoliš. Prema tome moramo postaviti pitanje zaštite okoliša u tom području što bi također moglo omogućiti stanovnicima tih područja da žive bolje. Oni sada nemaju prava, nemaju obrazovanje niti e, imaju pristup tržištu rada. Dakle, na tome treba poraditi. E, u izvješću gospodina Borelija govori se i o borbi protiv korupcije. Izvješće revizorskog suda pokazuje da je u pet zemalja vrlo visok stupanj korupcije, tako da posebno trebamo obratiti pozornost na borbu protiv korupcije, ali i odgovornost poduzeća koja se nalaze na tom području i moramo znati koje oni mehanizme koriste kako bi se borili protiv korupcije. Zatim postavlja se pitanje proširenja na druge zemlje. Mislim da je tu potrebno povesti raspravu i postavlja se pitanje je li s obzirom na trenutnu situaciju u Središnjoj Aziji dobro da se proširi partnerstvo na zemlje kao što je Mongolija. Mislim da to trebamo raspraviti izvjestitelji međusobno. Hvala lijepa. Sada dajemo riječ predstavniku kluba zastupnika Alde. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Mi bismo također htjeli zahvaliti izvjestitelju. On je doista dobro započeo ovaj rad. Mislim da su drugi govornici do sada rekli neke vrlo točne stvari. E, e, što se tiče stajališta kluba zastupnika ALDE, smatramo da je važno njegovati naše odnose s ovim zemljama kako bismo mogli produbiti našu suradnju sa njima. Ali mislim da imamo tu zajedničke ciljeve i da možemo na temelju toga sagraditi našu suradnju jer ako to učinimo mislim da možemo unaprijediti razvoj tih zemalja i doprinijeti mu. Mislim da e, naš doprinos može biti značajan, možemo e, im pomoći u izgradnji infrastrukture, također možemo pomoći da poboljšaju stabilnost u svojim zemljama, ali u nekim od tih zemalja e, mnogo toga još treba učiniti ako hoćemo da e, postignu status tržišnog gospodarstva. Tu Europska unija doista može dati veliki doprinos. Ono što je pritom bitno istaknuti je da su da je e, situacija što se tiče poštivanja ljudskih prava doista problematična u tim zemljama. E, nama je jako stalo do toga da se poštivaju ljudska prava i vladavina prava. E, to, o tome se zapravo ne može pregovarati. Moramo se pridržavati tih načela po, bezuvjetno. Moramo biti iskreni i priznati da tu imamo probleme e, što se tiče poštivanja e, ljudskih prava i u Europskoj uniji i dakle da bismo bili vjerodostojni u našim odnosima s tim zemljama možemo moramo najprije pomesti ispred svojih vrata. I zato se tom tematikom trebamo e, kontinuirano baviti i u Europskoj uniji. Ne možemo drugima predbacivati a da pritom nismo prethodno odradili svoju domaću zadaću u Europskoj uniji. E, međutim, bez obzira na to, 2011. E, Europska unija je odlučila ratificirati e, sporazum sa Uzbekistanom usprkost loše situacije što se tiče ljudskih prava u Uzbekistanu. Druga važna stvar protiv koje se moramo boriti je korupcija, kao što su već spomenuli drugi kolege. E, možemo pomoći tim zemljama u borbi protiv korupcije. Dakle, e, trebamo nastaviti sa suradnjom sa srednjazijskim zemljama, a kroz to i možemo pomoći da postignu stabilnost i da postanu na taj način e, dio e, svjetskog globalnog tržišta. Eto, to bi bila stajališta kluba zastupnika ALDE o ovom izvješću. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika GUE NGL, gospodin Šolc. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Mogu se pridružiti kolegama što se tiče njihovih kritičkih primjedbi. Možemo se zapravo pitati postoji li uopće naša strategija e, ili se tu samo radi o jednoj, jednom nizu različitih e, poluga koje koji put primjenjujemo, koji put ne primjenjujemo u vezi sa ovim zemljama. Ako pogledamo brojke, one pokazuju da se u proteklim godinama realno nije dogodilo baš mnogo. I zato se moramo pitati kako bi trebao izgledati naš pristup, naša strategija e, koji, koja bi dala jedan e, održivi e, rast i razvoj u interesu građana tih zemalja. Dakle, E, koju perspektivu imaju ljudi u tim zemljama ako nema gospodarskog rasta. Dakle, mi onda imamo istu situaciju koju zapravo imamo i na Bliskom istoku uz sve posljedice e, koje to ima onda i na društva susjednih zemalja i na Europsku uniju. Dakle, moramo razmisliti o tome koja ekonomska sredstva i e, sredstva tržišne politike se mogu primijeniti kako bi se e, postigao razvoj u tim zemljama. Zato zahvaljujem e, izvjestitelju na ovim, ovom nacrtu izvješća. Dakle, valja preispitati da li točke koje su tu uključene doista pridonose ostvarivanju naših e, cilj, tih ciljeva naše e, suradnje sa e, srednja azijskim zemljama. Tako da mislim da bismo trebali zapravo pooštriti naše formulacije i dio naših e, nastojanja e, e, ne bi trebala biti samo energetika nego i druge drugi aspekti suradnje ako doista smatramo da su to naši da je ta regija za nas od strateške važnosti Dakle, moramo pojačati napore kako bismo trgovinu i suradnju između Europske unije i srednjazijskih zemalja unaprijedili i kako bismo na taj način e, pridonijeli e, sigurnosti i stabilnosti u toj regiji. E, imajući u vidu događaje u Parizu koji su vrlo tragični, mislim da trebamo biti jednostavno e, otvoreni i iskreno reći e, ono što nam je važno. Hvala lijepa. A sad u ime kluba zastupnika Zelenih Klaus Bötna ima riječ. Hvala lijepa. I ja također želim zahvaliti gospodinu Boreliju na e, njegovom dobrom izvješću e, koji je sigurno dobro polazište za naš daljnji rad. Zadovoljan sam sa pozitivnim e, stajalištem da nam je potrebna pojačana suradnja, ali što se tiče ljudskih prava želim otići još korak dalje od prethodnih govornika. Nije ne samo da se tamo ljudska prava ne poštuju u mnogim od tih zemalja, nego na primjeru Uzbekistana vidimo da recimo izvoz iz Europske unije e, zapravo e, kao preduvjet ima nepoštivanje ljudskih prava. Dakle, mi moramo promijeniti uvjete ako želimo e, postići ono što je za nas od temeljne važnosti. Mi želimo te sporazume e, sklapati na temelju e, međusobnih e, poštivanja međusobnih uvjeta, preduvjeta, a to ne može biti na, na teret e, stanovnika tih zemalja, odnosno nepoštivanja njihovih prava. Uzmimo, na primjer, Kazahstan. S jedne strane imamo sura, pojačanu suradnju, s druge strane e, tamo se e, situacija što se tiče ljudskih prava pogoršala, a to znači da e, u ove sporazume moramo ugraditi jedan sustav nadzora poštivanja ljudskih prava. Na primjer u Uzbekistanu tu je postignut jedan napredak i e, zbog suradnje sa Međunarodnom organizacijom rada UN-a e, i ukinuti na primjer rad e, djece. Međutim, to je tako samo mm, u službenim izvješćima, a zapravo ako pogledamo situaciju to de facto nije slučaj. Dakle, tu moramo doista e, e, puno pažljivije analizirati situaciju nego što smo to do sada e, činili. U Turkmenistanu postoje veliki problemi, na primjer u tekstilnoj industriji. Ono što želim reći E, ja se zapravo unaprijed veselim naše budućoj suradnji, mislim da tu možemo doista nešto postići, ne samo za naše gospodarstvo, nego i za poštivanje ljudskih prava i bolji život e, naroda tih zemalja. Hvala lijepa. Dobio sam, ne znam da li je tu e, predstavnik kluba zastupnika EFDD, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Vezano uz e, međunarodne izazove 25 godina nakon raspada Sovjetskog saveza, postavlja se pitanje koji su interesi Europe u Srednjoj Aziji. To je jedna zona utjecaja gdje Europa želi djelovati, međutim tu postoje tri zone utjecaja i čak i što se tiče ekonomskih modela, ti modeli su još uvijek e, zahtjevni za Europsku uniju. Dakle, tu se želi istovremeno nametnuti jedan model ljudskih prava, ekonomski model i isto tako postići da te zemlje uvedu veći stupanj demokracije. Mislim da moramo biti vrlo opresni kod pregovora, jer ako želimo da Uzbekistan i Turkmenistan pristupe VTO-u, Smatram da je to jedna nestabilna zona i Europska unija bi tu trebala biti oprezna i poštivati postojeće utjecaje i ne bi Srednja Azija trebala biti teren za sukobe s Rusijom. Hvala lijepa. A sada e, riječ dajem predstavniku komisije. Gospodin Kis će uzeti riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Biću kratak. Dosadašnji e, govornici se svi slažu s tim da je Srednja Azija strateški važna regija za Evropsku uniju. E, samo da pojasnim nešto što se tiče ulogu Europske unije e, u mi zapravo igramo vrlo važnu ulogu u trgovini i investicijama e, gledajući svaku pojedinu od tih zemalja mi smo među prvih pet partnera e, mi smo broj, partner broj jedan što se tiče Kazahstana koje je najjače gospodarstvo od tih zemalja, više od polovica e, investicija u Kazahstanu dolazi iz Europske unije i e, ogroman dio njihove trgovinske razmjene je sa Europskom unijom. Naravno tu još postoji prostora za daljnji razvoj, ali mi već intenzivno surađujemo sa tim zemljama a jedan važan preduvjet za to je da se te zemlje angažiraju oko članstva u svjetskoj trgovinskoj organizaciji i da prihvate globalna e, pravila e, trgovine tu možemo tu već bilježimo neke e, uspješne priče Kazahstan će se uskoro će uskoro postati član svjetske zdravstvene organizacije Tadžikistan je ušao 2013. Mi e, potičemo Uzbekistan i e, Turkmenistan da uđu u VTO i e, oni se približavaju tom cilju. Dakle, možemo reći da postoje koraci naprijed i razmišljamo o ideji da uvedemo razne druge vrste suradnje sa tim zemljama, razmišljamo o tim opcijama, mislim da je to vrlo važno. Što se tiče ljudskih prava, situacije u vezi sa poštenjem ljudskih, ljudskih prava, mi ulažemo napore e, i u tom smjeru mislim da je vrlo, bilo vrlo korisno i da je moja kolegica Formentini e, dala vrlo dobar pregled napora koje uložimo u tom e, smislu na području trgovine. Na primjer, e, nedavno smo primili, u svibnju smo primili zahtjev od Kirgizije, Kirgistana i u vezi s tim ćemo podastati jedan prijedlog Europskom parlamentu. To će biti još jedan e, instrument koji ćemo moći upotrebiti e, u daljnoj suradnji sa tom zemljom. Što se tiče Uzbekistana, to je vrlo važna e, zemlja za nas. Tu se radi na usvajanju jednog protokola o tekstilnoj industriji Očito još se tu mnogo toga može poboljšati, ali već su postignuti, postignuta velika poboljšanja i ako pogledamo proteklih nekoliko godina očito je da je došlo do e, velikog e, poboljšanja. Međunarodnizacija rada je također objavila e, da stajalište da je tu došlo do velikog napretka i mi ćemo naravno dalje nastojati potaknuti i dalji pozitivan razvoj. Neke zemlje su zainteresiranije od drugih u, e, u za suradnju sa Europskom unijom, na Kazahstan je bio do sada vrlo aktivan i e, na primjer i na području energetike e, tu imamo jedno poglavlje o e, energiji iz obnovljivih izvora koje e, možda će i kolegica iz službe za vanjsko djelovanje htjeti reći nešto u vezi sa poštivanjem ljudskih prava. Izvolite, ako želite uzeti riječ, možete. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Pokušat ću biti vrlo kratka, jedan vrlo važan element e, ove nove strategije je uvođenje principa diferencijacije. Dakle, e, neki, neke od tih zemalja, postoje razlike što se tiče spremnosti i ambicija e, srednjazijskih zemalja i to ćemo u buduće uzimati u obzir. Također želim na, govoriti o neka o dva važna e, razvoja događaja, a to je da je imenovan slavnik Europske unije pri eh, srednjazijskim zemljama, a drugo imamo jedan program za period 2014. do 2020. koji predviđa eh, znatan porast eh, regionalne i bilateralne suradnje. E, tu se osobita pažnja poklonila e, zaštiti okoliša. E, što se tiče ekonomskih i trgovinskih odnosa, tu dajemo veliku važnost stabilnosti e, što se tiče investicija e, i borbu protiv korupcije, kao što je već spomenuto, borba protiv korupcije vrlo je važna u e, svih pet srednjoazijskih zemalja i konačno što se tiče ljudskih prava, tu doista bilježimo neke pozitivne promjene, uključujući i legislativne reforme, uvođenje zabrane, E, mučenja, zabrane dječjeg rada. E, međutim, e, mi dalje pojačavamo napore u tom smjeru. Kao što znate, imamo strukturirani dijalog o ljudskim pravima sa svim zemljama Srednje Azije i iskrenu razmjenu mišljenja i informacija o povredama ljudskih prava E, naravno da u tom području ponekad ima problema i ne postižemo uvijek željene rezultate, ali ono što postižemo je u svakom slučaju vrlo vrijedno i mi nastavljamo dijalog na vrlo otvoren i strukturirani način. E, naše, naše izaslanstva vode dijalog i u e, redovito se sastaju sa predstavnicima E, civilnog društva, imamo konzultacije sa aktivistima civilnog društva redovito i održavamo seminare u zemljama gdje e, je to moguće bez e, da se dovodi u opasnost aktiviste za ljudska prava Europski instrument za demokraciju i ljudska prava pritom je vrlo važan. Europska unija održava seminare, radionice e, u svih što je vrlo važno za svih pet zemalja e, Srednje Azije kao i za nas i ti seminari sadržaju na različite teme. Hvala lijepa. Hvala i time smo zaključili ovu točku dnevnog reda. Rok za predlaganje amandmana je 24.11. u 18 sati. Glasovat ćemo 10. prosinca na sastanku odbora. Očekujemo da će ovo izvješće doći na plenarnu sjednicu u ožujku sljedeće godine. Sada idemo na na točku 13, to je sklapanje sporazuma o stabilizaciji i priključivanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i Kosova. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Kosova e, je ispregovaran e, između 10. mjeseca 2014. i svibnja 2015. Parlament je dobio službeni zahtjev od za svoju suglasnost 5.11. Nacionalna skupština Kosova već je ratificirala sporazum 2.11. AFET kao nadležan odmor daje preporuku da se to usvoji do kraja godine kako bi omogućilo brz postupak ratifikacije u ime Europske unije. Sada dajem riječ izvjestitelju, gospodinu Seinfeldu. Hvala lijepo. Kao što ste upravo kazali, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Kosova zaključen je 27.10. Vrijedi istaknuti da se to dogodilo nakon dvije godine pregovora. SSP obuhvaća široku suradnju na bilateralnoj, ali i na regionalnoj razini. Glavni cilj je produbiti naše gospodarske i trgovinske veze. Jedan od instrumenata koji su ovdje predviđeni jest stvaranje e, područja prostora slobodne trgovine. Osim toga, treba uskladiti i pravne propise. Kosovo bi trebao, trebao uskladiti svoje pravni okvir standardima Europske unije. Također postoji poticaj da Kosovo pokrene reforme i ulaganja. To bi trebalo dovesti do otvaranja novih radnih mjesta, što je vrlo bitno u kontekstu tekućih migracija. Želimo zaustaviti priljev izbjeglica s Kosova prema državama članicama Europske unije u najvećoj mjeri. Također treba naglasiti da SSP ne utječe na stajalište država članica vezano uz status Kosova i priznanje neovisnosti Kosova. Isto vrijedi i kada je riječ o priznanju neovisnosti Kosova od strane Europske unije u cjelini, to je vrlo važno s obzirom da je Kosovo jedna od najsiromašnija, ako ne i najsiromašnija zemlja u Europi. Tamo živi dva milijuna stanovnika. Ako im ne pružimo ruku i ne pomognemo u izgradnji demokratskih institucija, te ne uložimo napore da se podigne životni standard u toj zemlji, oni će dolaziti u Europu. Dakle, moramo pomoći njima kako bismo u osnovi pomogli sebi. Hvala. Nikola Danti u ime SID-a sada ima riječ. Hvala vam. Hvala i izvjestiteljima. Slažem se da parlament treba dati svoje odobrenje mm, zaključivanju sporazumu e, između Europske unije i Kosova koji će zasigurno otvoriti nove odnose između te dvije strane. Ovaj odgovor o stabilizaciji i pridruživanju je posljednji sporazum koji je potpisan sa e, jednom od zemalja Zapadnih e, Balkana, te prvi sporazum potpisan između Kosova i Evropske unije. Evropska unija ima snažne gospodarske veze sa e, ostalim zemljama na Balkanu. Srbija i Crna Gore su postale zemlje, započeli su pregovori Makedonija ima mm, status kandidatkinje i tu su još zemlje koji se gledaju kao potencijalni kandidati. Smatram da su odredbe o promicanju e, europskih propisa u sektoru e, trgovinskog natjecanja e, i javne nabave te zaštite potrošača, da ih treba širiti i na tu zemlju. I to sve, dakle, u smislu u cilju e, pridruživanja i integracije. Mislim da će ovakvi sporazumi potaknuti gospodarski i socijalni razvoj regije i promicati stabilnost. Ciljevi kao što e, su istaknuti u prijedlogu vijeća jest osnažiti odnose između Europske unije i Kosova. Poštujući stav zemalja članica o statusu Kosova. Zahvaljujem izvjestitelju i nadam se da ćemo uh, ovo usvojiti sa velikom većinom. Um, Hvala lijepo, još jedini i imamo još i kolegu iz zelenih. Hvala lijepa. E, cijenjeni gospodin izvjestitelju, zahvaljujem vam na ovom nacrtu. Mislim da ima mnogo pozitivnih aspekata, ali ipak bih izrazio neke e, neka razmišljanja. Prelazni period od deset godina za liberalizaciju roba je dobar, ali ja bih zapravo e, više volio da je taj period dulji kako bi e, se u tom periodu mogle provesti strukturne reforme. U području javne nabave imamo velike e, sumnje. U sporazumu stoji da u roku od pet godina sve e, tvrtke e, međunarodne trebaju imati trebaju biti ravnopravne sa domaćim firmama po mom mišljenju na taj način zapravo E, uništavamo e, kosovsko gospodarstvo. Time evropske firme mogu e, sklapati još više poslova, ali zašto komisija insistira na takvoj metodi? Takve mjere će nanijeti veliku štetu kosovskom gospodarstvu i kosovskim poduzećima. Također što se tiče ukidanja izvoznih carina e, e, sumnjamo da je to dobro rješenje e, izvoz boksita je jedna od malobrojnih industrijskih grana koje funkcioniraju u Kosovu i bilo bi vrlo opasno za Kosovo kada bi izgubili prihode od toga. Zato smo protiv toga. Želimo i postaviti dva pitanja komisiji. U kojoj mjeri će komisija u području poljoprivrede e, e, obzirom na značaj sektora poljoprivrede za Kosovo, u kojoj mjeri će komisija uzeti u obzir e, sumnje koje je izrazila kosovska strana i koje će se mjere za zaštitu poljoprivrede Kosova usvojiti. Nadalje zanima nas e, da li će zaštitne klauzule e, što, koji se trenutno tiču industrije vrijediti i za poljoprivredne proizvode. E, mislim da je moguće da postignemo dobar rezultat koji bi mogao biti pozitivan i za Kosovo i za nas. Hvala. Hvala lijepa. Želi li još netko uzeti riječ? Ako to nije slučaj, onda dajem riječ gospodinu Blanšetu iz komisije. Odnosno gospođi Bronšat. Hvala lijepa. Komisija želi zahvaliti odboru INTA i posebno izvjestitelju kolegi Seinfeldu na njegovom mišljenju. Kao što je ispravno rečeno, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ključan je korak u daljem odnosu između Europske unije i Kosova i to je isto tako prvi um, put da se uspostavljaju ugovorni odnosi između Europske unije i Kosova. Prednosti ovoga sporazuma su brojne. Htjela bih e, napomenuti da se radi o postupnom usklađivanju zakonodavstva Kosova sa standardima i zakonodavstvom Europske unije što će dati dodatni poticaj gospodarstvu na Kosovu, tako će se privući ulaganja i povećati kvaliteta lokalnih proizvoda. Također se predviđa i uzajemno priznanje kvalifikacija, od čega će imati koristi radnici i studenti se također e, omogućuje gotovo e, neposredan pristup proizvodima Kosova na tržištu Europske unije. To su mjere da se zaštite domaći proizvođači i da se poveća njihova konkurentnost. Kako je spomenuto, prijelazno razdoblje od 10 godina najduže je do sada predviđeno u bilo kojoj od zemalja Zapadnog Balkana. Mi smatramo da bi to trebalo biti dovoljno da se zemlji uz pomoć komisije i naših programa omogući prilagodba i e, povećanje konkurentnosti. To će zahtijevati snažnu uključenost i angažman vlade koja će imati ključnu ulogu u jačanju sektora koji su usmjereni na izvoz, stvaranje kvalitetne infrastrukture, osiguravanje sukladnosti proizvoda kako bi proizvodi bili primjereni za izvoz na tržište Europske unije te funkcioniranje relevantnih institucija. To se posebno odnosi na Agenciju za tržišno natjecanje. I želim spomenuti još eh, dvije stavke. Morat će se baviti potporom malim i srednjim poduzećima te će morati osigurati kvalitetu lokalnih proizvoda. E, zatim što se tiče poljoprivrede, mogu vam dati detaljne informacije o tome kako komisija zamišlja zaštitu poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na Kosovu. Ako pogledate detaljno odredbe sporazuma, vidjet ćete da su najosjetljiviji e, proizvodi zaštićeni, neki su čak isključeni iz odredbi o pristupu kosovskom tržištu, a najosjetljiviji proizvodi dobili su također i najduže prijelazno razdoblje od 10 godina što bi trebalo omogućiti proizvođačima da se prilagode konkurentskom pritisku te da se uspostave kontakte sa lokalnim proizvođačima u Europskoj uniji. Mislim da ću tu stati. Hvala. Hvala i vama. Mm, želi li izvjestitelj uzeti riječ i očitovati se na ovo što je rečeno? Hvala lijepo, ja ću vrlo kratko. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem svima na komentarima. Ja sam uvjeren da ćemo uspjeti finalizirati ovaj započeti posao. Temeljem iskustva iz ostalih zemalja koje su prošle kroz postupak prilagodbe već ranije, u pripremi za SSP ili pristupni proces. Dakle, na temelju toga želim reći da je razdoblje od deset godina vrlo dugo. Mi očekujemo da će se dogoditi neke pozitivne promjene od kojih će koristi imati Kosovo. Mi želimo da dođe do tih promjena, međutim za to je potrebno nekoliko generacija, nekoliko desetljeća. Takvi sporazumi koji su vrlo strogi mogu biti pozitivni, mogu biti dobrodošli, budući da se određuju rokovi za promjene koje je potrebno provesti i to je jedini način da se ubrza postupak. E, što se tiče globalizacije, e, rada poslovnih subjekata i postupaka javne nabave, jedini način da se osuvremeni gospodarstvo zemalja koje su nedovoljno razvijene je putem izravnih ulaganja. Izravna ulaganja podrazumijevaju strani kapital koji, kojeg nema nabacanje na Kosovu, no ne radi se samo o dotoku kapitala, nego isto tako o novim tehnologijama i e, znanju praktičnom znanju. To se temelji na iskustvu zemalja koje su već prošle kroz taj proces, e, što uključuje Poljsku. Dakle, mogu e, vas samo uvjeriti u to da e, te, te mjere mogu biti vrlo korisne. Hvala, želim vas samo skrenuti pozornost da već 23.11. do 12. sati morate predložiti amandmane. 10. 12. ćemo glasovati na odboru. S obzirom da je ovo hitno, vjerujem da će se naći na plenarnoj sjednici u siječnju. Sada smo zaključili ovu raspravu i prelazimo na 13. točku na 14. točku dnevnog reda, a to je otvaranje pregovora za sporazum o slobodnoj trgovini između eu i Tunisa. Kao što znate, komisija je to 13.10. i službeno najavila i nakon pregovora gdje su sudjelovali pregovarački timovi Evropske unije i Tunisa, a to je trajalo od 19. i 21.10. E, ovo nije prvi puta da je ova tema e, nešto o čemu raspravljamo. 22.9. smo imali prvu razmjenu mišljenja na kojoj su i veleposlanik Tunisa. S obzirom na političku težinu ovih pregovora, Inter je odlučila da e, naš izvjestitelj bude izvjestitelj, odnosno izvjestiteljica za zemlje Magreba, Marijel de Sarnez, koju ću sada dati riječ. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Da, istina je da smo već o tome raspravljali. E, kao što ste sami rekli, to nije samo sporazum o slobodnoj trgovini, nego je to politički sporazum i vidjeli smo i sami koliko je bitno da Europska unija bude e, pridružena u ovome kako bi pomogla Tunisu da zadrži političku stabilnost kroz druže vrijeme. Tunis je na prekretnici. Prije pet godina je izbila Tuniska revolucija. Nakon toga su je bilo mnogo napora u smjeru konsolidacije demokratskih procesa, to je dao rezultate. E, Nobelova nagrada za mir dana je kvartetu iz Tunisa za njihove napore. I svi znamo da je ova situacija iznimno teška za Tunis i za Tunižane. E, bila su dva napada na muzej Bardo, isto tako još jedan teroristički napad, e, tu je velika ekonomska kriza, turistička kriza, trajno postoji opasnost od terorističkih napada i postoje nejednakosti na teritoriju što posebno pogađa mlade na u određenim dijelovima Tunisa, velik dio njih je nezaposlen, tu je i pitanje granice prema Libiji i e, stabilnosti Tunisa, zatim pitanje izbjeglica, o čemu se gotovo nikada ne govori u Europskoj uniji. Ima ih 1,8 milijuna u Tunisu i sve to e, dovodi do situacije u kojoj ima mnogo problema. Bitno je da Europska unija bude nazočna. Ovaj sporazum o slobodnoj trgovini za mene je vrlo važan. Kao što sam rekla, ne radi se samo o trgovini, to je politički sporazum, a e, cilj je raditi na dugoročnoj stabilnosti Tunisa. Bitno je da zajedno razmislimo o preduvjetima za uspjeh tog sporazuma. Dakle, e, Tunis mora preuzeti vlasništvo nad tim sporazumom i čitavo gospodarstvo mora od toga imati koristi, malo i srednje poduzetništvo i svi građani Tunisa. I zato sam htjela da ovoj rezoluciji imamo jedno poglavlje posvećeno uspjesima ovoga sporazuma i nadam se da ćemo se tu moći dogovoriti. Ovaj e, sporazum je asimetričan, trebao bi više pomoći Tunisu, e, naravno ne smije ugroziti naše interese, međutim jasno je da je to e, sporazum asimetričnog tipa koji ide u prilog Tunisu. Isto tako moramo biti tu e, tijekom čitavog procesa i moramo im dati dovoljno vremena da prilagode određen broj svojih e, sektora e, tim trgovinskim uvjetima. Isto tako, svi Tunižani moraju dati potporu tom sporazumu. Ne samo da je potrebna transparentnost, mandat pregora mora biti dostupan javnosti, no to nije dovoljno. Potrebno je da se vodi stalni dijalog među zainteresiranim stranama i zato predlažem da zastupnici Europskog parlamenta i zastupnici Tuniskog parlamenta kroz čitav ovaj proces vode dijalog kako bi mogli analizirati sadržaj, kako bi mogli e, davati svoje prijedloge e, u vezano uz pregovaračka stajališta. Dakle, ne smije se e, steći dojam da je to sporazum ko, koji pregovaraju stručnjaci, a da tunisko društvo ne zna zašto to rade i kako to rade. Mislim da je to jedan od osnovnih preduvjeta za uspješnost procesa. Treći preduvjet je da ovaj sporazum uistinu bude od čitavom e, gospodarstvu u Tunisu. On mora dovesti do modernizacije tuniskog gospodarstva i dovesti do većeg ulaganja u e, sektorima koji su okrenuti prema budućnosti kao što su energetika, turizam, ekološka poljoprivreda i tako dalje. Htjela bih ustrati na tome jer smatram da se ovo događa u jednom e, povijesnom trenutku za Tunis. Ovaj sporazum je u interesu Tunisa, ali isto tako i Evropske unije. Ako postoji jedna zemlja e, čije stabilizaciji trebamo doprinijeti, onda je to Tunis. Mislim da je tunisko društvo E, uložilo velike napore u smjeru konsolidacije, ali sada e, sada uistinu trebaju našu pomoć. Evropska unija treba biti tu kako bi im pomogla da se otvore, da moderniziraju gospodarstvo i mislim da ne smijemo propustiti tu priliku. Hvala. Hvala lijepa i sada dajem riječ e, izvjestitelju Sjene kluba zastupnika Pučana. Hvala vam. Hvala i kolegici izvjestiteljici. Danas više nego ikada smatram da moramo osnažiti i bolje vrednovati ovakve vrste sporazuma. Tema je vrlo aktualna. Ovo je kontekst u kojem ako postoje demokratske institucije koje mogu biti osnažene i koje mogu u kritičnom području zajamčiti određenu vrstu stabilnosti, naravno je da mi moramo pomoći i pružiti podršku. E, sporazum ima veliku vrijednost. Mi iz kluba zastupnika Pučana se slažemo sa točkama 19, 20, 22 i 23, dakle o pregovaračkom mandatu, o konstantnom dijalogu između komisije i parlamenta, te točka 21. Zato što moramo držati situaciju pod kontrolom i moramo shvatiti kakva ocjena učinka kakva se procjena učinka može e, napraviti. Naravno da neću sada ovdje citirati neke situacije koje će na neki način oslabiti e, sustav u određenim e, zemljama, poput onog Italije ili nekim regijama. Odakle ja dolazim jer sam politički predstavnik. Mislim da moramo spomenuti i poglavlje o energetici. Komisija nas je već obavijestila da su razgovori odgođeni. Iskoristio bih sada priliku i postavio pitanje komisiji. E, smatram da pregovori o tim e, poglavljajima moraju voditi računa o interkonektorima, energetskim interkonektorima sa e, Tunisom Moramo mm, dakle uspostaviti te veze i poboljšati učinkovitost interkonektora između Afrike i Južne e, Europe. I treće, osigurati sigurnost opskrbe određenih zemalja. Ali mm, u principu mišljenje Pučana prema ovom izvještaju je u principu pozitivno. Hvala vam, a sada riječ imaju socijalisti i Manuel Moreno. Hvala gospodine predsjedavajući. Izvjestiteljica nas je podsjetila na činjenicu da ovaj sporazum ima obilježja političkog sporazuma, to je neosporno, a u ovom aktualnom političkom kontekstu mislim da dobiva e, novu težinu. Mislim da moramo uspjeti, to je naša obveza i moramo zapravo ispregovarati sporazum koji može poslužiti kao primjer. To je ustvrdila i povjerenica Malstrom. Takav sporazum će biti asimetričan i progresivan. O njemu treba pregovarati u duhu transparentnosti i u tjesnoj suradnji sa tuniskim civilnim društvom. To tu moramo zapravo raditi na temelju načela e, zajedničkog, e, zajedničke suradnje. Također trebamo zaštititi tuniski industrijski i poljoprivredni sektor. Oni nisu u mogućnosti da uđu u direktnu konkurenciju sa europskim tvrtkama, zatim transfer tehnologija iz Europske unije prema Tunisu i nešto što još nije rečeno, Naime, objavljen je mandat za pregovore iz 12. mjeseca 2011. godine i mislim da je to dobro osim toga, ovaj nacrt rezolucije vrlo je uvjerljiv u političkom smislu i daje se i traži se potpora komisije. Međutim, mislim da postoje određene mogućnosti za poboljšanje teksta. Govori se o asimetrije progresivnosti, mislim da je to vrlo dobro, no mislim da e, možda nije dovoljno naglašeno u onom dijelu koji je posvećen poljoprivredi. Puno otvaranje poljoprivrednog tržišta, e, imajući u vidu osjetljive proizvode, nije dovoljno i zato trebamo tražiti postupno otvaranje tržišta. I još e, tri točke za kraj e, koje mi se ne čine dovoljno prisutnima u tekstu. Kao prvo kada je riječ o osjetljivom pitanju otvaranja postupka javne nabave za civilno društvo u Tunisu, o tome se ne govori. Mislim da moramo to jasno reći kada već govorimo o asimetričnom pristupu. Zatim pitanje socijalnih normi i poštivanja socijalnih prava. Povjerenica Malstrom je to spomenula u Tunisu, ali ne mislim da je to u dovoljnoj mjeri prisutno u ovome tekstu. Imam još jedno pitanje što će zanimati sve članove odbora INTA. E, možda nisam dovoljno pažljivo pročitao poglavlje koje se tiče zaštite ulaganja u ovom sporazumu međutim mislim da je to pitanje o kojem često raspravljamo, dakle što je sa eventualnim ISDS-om u sklopu ovih pregovora. Kao i kolega mislim da su ovo dobre osnove za daljnji rad i to je tekst koji uzima u obzir političku i simboličku dimenziju e, takvog jednog sporazuma što mislim da je pozitivno. Jedini drugi izvjestitelj je ovdje gospodin Ferrand u ime nf Hvala gospodine predsjedavajući. Rekao bih da od 2010. od kraja 2010. i e, prethod, kraja prethodnog režima da e, se situacija pogoršala u Tunisu i ako želimo e, graditi politiku na temelju trgovinskih sporazuma, to smatram neprihvatljivim. Ja sam protiv ovog sporazuma. Mi smo platili za destabilizaciju Tunisa, što je izravna odgovornost kako Francuske, tako i Evropske unije. Smatram da danas opet poljoprivreda služi kao uh, varijablo prilagodbe za političare. Uh, imali smo velikih poteškoća nakon uh, ruskog embarga, više od milijardu eura u području mljekarstva, voća i povrća u Francuskoj i poljoprivrednici će opet plaćati ovaj račun zbog Tunisa. 35 tisuća litara maslinovog ulja zbog takvih sporazuma i to u području gdje imamo problema zbog silele fastidiose na Korzici i u Italiji. E, čudim se da kolege s juga Italije, posebno iz Italije, žele da ovaj sporazum bude primjer za trgovinsku razmjenu. Mislim da će talijanski poljoprivrednici uistinu znati cijeniti konkurenciju tuneskog e, maslinovog ulja na talijanskom tržištu. Rekao bih da ovim sporazumom Evropska unija pokazuje svoju želju da putem trgovinskih sporazuma nameće jednu politiku zaštite ljudskih prava, što će značiti da će evropska poljoprivreda ponovo biti žrtva e, takve politike. Gospođo Forenca u ime Ujedinjene ljevice. Hvala. Ja ću zapravo govoriti u ime e, kolege Lekarika koji nije mogao biti ovdje zbog događaja u Francuskoj. Stoga još jednom izražavam e, solidarnost sa svim kolegama i kolegicama iz Francuske. Tako da ću pročitati njegovu izjavu. Dakle, ovo je stav našega kluba. Mi pozitivno ocjenjujemo ovaj izvještaj i e, slažemo se da je odnos sa Tunisom vrlo važan u okviru naših odnosa sa zemljama Magreba. Moramo pomoći tuniškom društvu kako bi e, u izgradnji njihove nove demokracije. Smatramo da je bitno zadržati asimetričnu poziciju prema Tunisu što predlaže i ovaj izvještaj i to je za nas ključno. To znači da moramo priznati Mm, pravo Tunisa da proizvodi farmaceutske proizvode za svoje lokalne, e, lokalno tržišto, tržište. Zatim treba zaštititi um, tuniške proizvođače od europske konferencije, e, konkurencije, te pravo na uh, reguliranje. Zato bismo voljeli vidjeti u ovom izvještaju još jednu točku. Dakle, nikakav sustav za rješavanje sporova ili ISDS ne bi trebao biti uključen u e, bilo kakav budući sporazum. Ako želimo imati na kraju sporazum koji će pomoći tuniškom društvu, civilnom društvu i sindikatima, trebalo je uključiti te društvene skupine prije pokretanja pregovora. Stoga, eto, to ćemo istaknuti da nedostaje u izvještaju. Zato smatramo da bismo trebali zatražiti pauzu u pregovorima dokle god civilno društvo Tunisa ne bude stvarno uključeno u proces i dokle god e, ozbiljna studija koja će napraviti e, ocjenu učinka na okoliš, dakle dokle god takva studija ne bude spremna. Hvala vam. Hvala. Hvala vam i na kraju gospođa Arena. Hvala. Ja se u potpunosti slažem s kolegom Emanuelom Morelom. Željela bih samo dodati još jedan podatak. U ovoj rezoluciji bi trebalo reći da studije učinka treba provesti u Tunisu što bi se financiralo od strane Europske unije. To bi bila dobra tehnička pomoć i tu bi se mogli uključiti sindikati i civilno društvo. E, dakle, možda bi takve studije utjecaja e, se mogle financirati sve stava Europske unije. E, to su čak stražili neke države članice vijeća, dakle možda možemo o tome razmisliti. Hvala. I na kraju dajem riječ gospodinu Pirijangu iz komisije. Hvala vam. Mm, I što ste mi dali priliku da komentiram ovu raspravu. Kao što ste i sami rekli u uvodu, ovi su pregovori tek pokrenuti, prošli mjesec u Tunisu, a cilj je nadograditi područje slobodne trgovine koje je uspostavljeno između Europe i Tunisa još u 90 taj sporazum već sada uključuje e, načelo asimetrije u postupanju prema trgovini i poljoprivredi i osigurava e, liberalizaciju dva smjera industrijskih proizvoda kroz e, ukidanje carina. Ono što želimo učiniti u okviru DCFTA jest proširiti i produbiti naše odnose te omogućiti progresivnu integraciju tuniškog gospodarstva uh, u europsko te u naše unutarnje tržište što će donijeti uh, koristi kroz bolje gospodarsko upravljanje um, te bolji pristup tržištu što još uvijek nije riješeno u trenutačnom uh, sporazumu o slobodnoj trgovini. Komisija je svjesna koliko um, su određene, određeni, određena područja osjetljiva, posebice poljoprivreda i usluge. I u procesu pregovora ćemo svakako o tome voditi računa. Isto tako kao što su mnogi od vas predložili, imat ćemo asimetričan i progresivan e, pristup u pregovorima. U vezi s time, Komisija se nada da će mobilizirati i prateće mjere kako bi se pomoglo Tunisu za vrijeme procesa pregovora i nakon pregovora dakle, e, u sklopu provedbe DCFTA. Nadamo se da komisija neće biti usamljena u tome i da ćemo vidjeti paralelne aktivnosti od strane drugih zemalja članica, a i od strane europskih financijskih institucija, e, to jest EBRD-a i Europske investicijske banke. Tek smo na početku procesa, na tome ćemo raditi sljedećih nekoliko mjeseci i kad je riječ o transparentnosti i uključivosti, to je element koji su spomenuli brojni e, članovi ovog odbora, a sa strane komisije vam mogu reći da ćemo stvarno nastojati osigurati um, visoko kvalitetan proces, transparentan proces i trajan dijalog sa civilnim društvom i u Europi i u Tunisu. Prošli tjedan smo imali sastanke i za vrijeme posjeta povjerenice Malstrom, te za vrijeme početka pregovora tjedan nakon toga. E, I u obje prilike sudjelovali su predstavnici civilnog društva i ja mislim da će oni biti uključeni u taj proces. Naravno, planiramo surađivati sa tuniškim vlastima, jer neke od aktivnosti koje se odnose na transparentnost, posebice e, one koje se provode u Tunisu, će morati biti organizirane zajedničko. Komisija će doprinijeti e, bilo kako, dakle svakom međuparlamentarnom dijalogu, ako želite tako nešto pokrenuti. I još kratak komentar oko dvije točke. E, da, očekujemo dakle poglavlje o energetici, o tome će se progovarati kao dakle u okviru DCFTA i očekujemo i raspravu o poglavlju o javnoj nabavi, o ulaganjima te o održivom razvoju. budući da smo tek u startnoj fazi pregovora, još uvijek smo u fazi u kojoj e, objašnjavamo naše ideje i radimo na pripremnim aktivnostima. Pregovori će se razvijati naravno u svoje vrijeme, a mi ćemo iz komisije e, redovito obavještavati ovaj odbor o e, svim napretima. Eto, toliko od mene. i pratit ćemo ovu e, raspravu sa velikim interesom. Hvala vam. Naravno, vas smatramo kao e, potpuno jednakim partnerom. A sada ću dati riječ gospođi Sarnes ako želi odgovoriti. Hvala gospodine predsjedavajući. Htjela bih samo reći da se slažem. Ne sa svim govornicima, razumjet ćete me, ali s većinom njih. Kolega iz EPP-a je rekao nešto o studiju utjecaja i o evaluacijama, slažem se s time, to je već u tekstu, ali možemo konsolidirati formulaciju. Ideja da se to financira iz sredstava Europske unije, nešto što mogu također podržati. Trajni dijalog se nadovezuje na ono što smo vi rekli. Pitanje interkonekcija u području energetike također treba produbiti. Slažem se i sa Emanuelom Parejom E, dakle, mi tražimo da se objavi pregovarački mandat. Bilo bi dobro da to vijeće sada učini. Što se tiče socijalnih normi, to možemo snažiti. iako se već nalazi u tekstu. Pitanje zaštite ulaganja je također nešto s čime se mogu složiti. Vidjet ćemo koje amandmane možemo predložiti, a isto vrijedi i za zaštitu nekih sektora, te postupno otvaranje za poljoprivredne proizvode. Slažem se s kolegom iz FDD-a i sa onime što je rečeno vezano uz zaštitu javnih službi i vezano uz civilno društvo Tunisu. Mislim da je to jedan od osnovnih preduvjeta za uspješnost ovih pregovora. Još netko od kolega je rekao da neki plaćaju zbog drugih i želim samo reći dvije stvari. Što se tiče maslinovog ulja, izvoz iz tonusa iznosi 70 tisuća tona, a mi proizvodimo više od 1.540.000 tisuća tona. Inače, tunisko e, maslinovo ulje je vrlo dobre kvalitete, ja bih ga ohrabrila da ga kuša i to je e, na cijeni na europskom tržištu kao i u Italiji jer se ponekad koristi kako bi poboljšalo kvalitetu talijanskog maslinovog ulja. Dakle, svi od toga imaju koristi. Isto tako bih rekla da u ovom trenutku e, nema smisla da se pokušava ljude huškati jedne na druge. To nije dobar odgovor za krizna vremena e, koja proživljavamo. Hvala. Ovime završavamo raspravu. Rok za amandmane je 15. prosinac u 12 sati. 25. siječnja ćemo glasati u odboru INTA, a na plenarnoj sjednici to ćemo tek otkriti. I dolazimo sada do točke 15, dakle o izmjeni uredbe o pristupu tržištu. Riječ je o e, aranžmanima za proizvode koji dolaze iz AKP zemalja. Svi su amandmani dakle pripremljeni u okviru jedne konsolidirane verzije. Pozivam gospodina Valesu da nam to iznese. Hvala. Ono što ovdje imamo jest preinaka takozvane uredbe o pristupu tržištu. To je naš pravni instrument kojim osiguravamo um, kvalitetu gospodarskih subjekata koji su uključeni u, trgo, e, u trgovinu sa e, afričkim, karipskim, pacifičkim zemljama, ali još uvijek nisu e, uspostavljeni sporazumi o slobodnoj trgovini. To je potrebno za a, potpisivanje sporazuma o gospodarskom partnerstvu. Od usvajanja te uredbe iz 2007. E, prošla je kroz čitav niz različitih izmjena. I taj proces ažuriranja je uključio dakle, usklađivanje sa sustavom nakon Lisabona o provedbi e, provedbenih i delegiranih e, akata te o provedbi priloga 1. To je popis zemalja koje, koje su obuhvaćeni ovim aranžmanom. Ova izmjena će dovesti do veće transparentnosti i veće pravne sigurnosti, ali istovremeno koristimo e, preinaku kako bismo dodatno prilagodili tekst s obzirom na dvije manje promjene. Najvažnija promjena se odnosi na dodatnu e, delegaciju ovlasti. Slažem se da bi komisija trebala imati ovlasti za delegirane akte i da uspostavi režim koji će se primjenjivati na proizvode koji dolaze iz e, afričkih zemalja. To je potrebno kako bi se izmijenio postojeći e, sporazum o suradnji sa Južnom Afrikom i to će biti zamijenjeno sa osnaženim odredbama dakle, novih odredbi sporazuma o gospodarskom partnerstvu. Pregovori o tom E, fajlu su završeni prošle godine u srpnju i tekst se trenutačno priprema za e, potpisivanje i ratifikaciju. Druga promjena se odnosi na članak 22. E, sa pozivanjem na članak 134 ugovora kojem se uspostavlja Europska zajednica. Taj bi trebao biti izbrisan budući da je taj članak više ne postoji sa stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora. Mišljenje odbora za pravna pitanja smatra da je mm, ovaj prijedlog vrlo e, jasan i da se ograničava zapravo na ove amandmane koje sam spomenuo. Kako bismo osigurali brzi postupak kodifikacije, ja predlažem da to prihvatimo ovako kako jest, bez dodatnih izmjena. Hvala vam. Želi li još netko nešto reći? U ime mojeg kluba ja se slažem e, s ovime što ste rekli. Hvala. Hvala, sad dajem riječ e, komisiji. Gospođa Postema, želite li vi nešto reći? Gospodin, pardon. Ne? Nemate komentare s komisijom. Thank you, Chairman. Um, I believe that uh, the Commission shares uh, Mr. view that we should uh, proceed. Hvala vam. Uh, da, i komisija se slaže da mm, nemamo tu što dodati i da jednostavno nastavimo sa postupkom. Evo, to je jedan uh, divan završetak ovog sastanka, svi se slažemo. Rok za podnošenje amandmana jest 24. studenoga u podne. I zahvaljujem izvjestitelju. E, točka 16 je odgođena, razno, pretpostavljam da nema ništa. Datum sljedeće sjednice je 30. studenoga u 15 sati te 1. prosinca u 9 e, sati i u 15 sati. Hvala vam svima na sudjelovanju.